Ovime proglašavam otvorenu plenarnu sjednicu koja je prekinuta eh, osamnaest eh, travnja. Dobili ste zapisnik sa prethodne sjednice. Ehm, ako nema prigovora, smatram da